i nastavljamo do dva popodne. Nakon toga ponovno počinjemo u tri poslijepodne i sve do 11 na večer. Zahvaljujem svim govornicima, administraciji i prevoditeljima. Želim svima laku noć. Dobro se odmorite ili ako ste e, još e, za večeru, dobar tek.